gospodin predsjednik e, nastavljamo sjednicom Zapisnik jučerašnje sjednice i prihvaćeni tekstovi su na raspolaganju. Imali primjedbi? Nema. Time usvajamo zapisnik. I sad dom, dolazimo na prvu točku dnevnog reda. E, e, to je izvještaj Mecola, Europska granična i obalna straža. Izvjestiteljica ima riječ. Gospođa Mecola. Eh, eh, hvala lijepa predsjednice. Eh, kad sam dobila ovaj izmještaj, nismo mislili da ćemo se svi sastati za manje od šest mjeseci nakon dostavljanja prijedloga. Intenzivno smo radili i dugo raspravljali o tehničkim detaljima ovog zakona ali zbog e, zahvaljujući dobroj volji svih izvjestitelja u sjeni, komisije i država članica složili smo se o novom sustavu kojim se možemo ponositi. Za vrijeme pregovaranja imali smo na umu da moramo biti pravedni prema onima koji trebaju zaštitu, strogi s onima koji nisu prihvatljivi i vrlo strogi s onima koji e, iskorištavaju ranjive ljude. Danas glasamo e, da bismo potvrdili ovaj zakon. Usprkos očekivanjima mi smo e, nadišli sve probleme. Pa ćemo imati dobru obalnu i graničnu stražu u budućnosti. Moramo osigurati E, sigurne granice kako bismo se borili protiv kriminala i osigurali e, prava e, ljudi koji trebaju zaštitu i kako bismo upravljali migracijama. Trebamo osigurati vanjske granice. Moramo osigurati da države članice mogu poštivati svoje obveze kako bismo se e, su e, oduprli migracijskoj krizi. Mm, nije to jedino rješenje za ovaj sektor, ali je od ključne važnosti. Moramo surađivati. Ako imam, budemo imali sličnu krizu kao što smo imali u 2015. E, države članice E, koje su na vanjskim granicama poput Malte moraju imati dodatno osoblje kako bi e, se suočili s ovom situacijom. U pregovorima e, prošlog mjeseca nije se radilo samo o osoblju od 10.000 službenika, radilo se i o povećanju učinkovitosti vraćanja E, e, izbjeglica ili migranata koji e, nisu prihvatljivi. Imamo bolju identifikaciju neregularnih migranata sada. Bolju kontrolu putnih isprava i tako dalje. E, e, jako mi je drago što smo e, stvorili novu ulogu za agenciju. Ona će braniti temeljna prava kako bi prava svake osobe bila ispoštivana. Cilj je da imamo bolje razine zaštite sukladne europskim vrijednostima koje su za nas tako važne i u tako osjetljivim područjima Evropska unija mora braniti temeljna prava, na, naročito kad ih najviše trebamo. Povjerenik povjernik ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Kako je, zvuči moj izgovor? Dragi kolege i kolegice, ne skrivam ovdje da smatram europske granice i graničnu stražu jednu od mojih ključnih prijedloga za sveobuhvatnu migracijsku politiku. Nismo samo stvorili, već i ustanovili i pojačali europsku obalnu i graničnu stražnju i to u rekordnom vremenu uz maksimalne napore, znajući vrlo dobro složenost legislativnog postupka o kojemu smo se složili. Svi smo se složili da je to zaista veliko postignuće. E, srdačno zahvaljujem e, izvjestiteljici gospođi Mecola i svim izvjestiteljima u Sjeni kao i rumunjskom predsjedništvu što su našli uravnotežen kompromis ovog prijedloga. Ovaj sporazum još jedanput podcrtava da kad surađujemo možemo postići stvarne rezultate i pokazati našim građanima da je Unija spremna i voljna da djeluje. Kada eh, se kriza eh, pojavila u ljetu 2015. godine, Europa, eh, Europu je to iznenadilo. Ona nije bila za to spremna. E, suočena sa e, velikim valom e, pridošlica iz, sa istočnih i južnih granica, sa sredozemlja, znali smo da moramo rezolutno djelovati. Nije bilo konsolidirane agencije za granice niti je smo imali prisutnost snaga na terenu na europskoj razini nismo mogli poslužiti e, svojim snagama svrsi. Naši sustavi nisu međusobno razgovarali i nisu nastupali zajednički e, e, prema trećim zemljama. Morali smo poduzeti hitne i dugoročne mjere kako bismo riješili sve ove probleme i to paralelno. Četiri godine kasnije E, bilo tko tko želi preći iregularne naše vanjske granice e, bude identificiran, uzimaju se otisci prstiju i vrši se registracija. Danas imamo funkcionirajući e, agenciju za graničnu i obalnu stražu. I, i unijeli smo jedan dobro uređen sustav koji postaje interoperabilan s novom uredbom eh, o kojoj sada raspravljamo moći ćemo eh, postići i više. Eh, jedan od ključnih elemenata jeste jesu stalne snage koje će imati u svom punom kapacitetu 10.000 osoblja do 2027. godine ali moći ćemo e, prvo razmještanje e, e, postići već u siječnju 2021. godine. Drugi ključni element ovog prijedloga i to je vrlo važna prekretnica jeste da agencija će imati egzekutivne ovlasti, izvršne ovlasti. To znači da će vršiti upravljanje granicama i vraćanje i to samostalno. Naravno, nadležne, nadležna tijela države članice će biti odgovorne e, za e, sveobuhvatni nadzor tih aktivnosti. E, aktivnosti koje se dešavaju na njihovom teritoriju. Međutim, ne, neke od ovlasti će uključivati e, mogućnost da se provjeri, provjere putne isprave, da se odvije ili e, u, odobri e, prelazak, da se štambiljaju putne isprave, da se kontroliraju granice i zaustave osobe koje su neregularno prešle granice i da se pomaže u provedbi postupka vraćanja naročito e, e, u donošenju odluka vraćanja i, i vraćanja, e, prisilnog vraćanja. operativno osoblje će imati zajedničko osposobljavanje kako bismo imali najviše profesionalne standarde i zajedničku operativnu strukturu. Kompromis će osigurati da će agencija e, bolje i aktivnije podupirati e, države članice u vraćanju kako bismo poboljšati e, odgovor Unije na stalne migratorne izazove. Pozdravljam i mnoge druge izmjene i razvoj ovog zakonodavstva pojednostavljenje na primjer monitoringa temeljnih prava u operativnim aktivnostima agencije e, poštivanje temeljnih prava je u e, sržu e, svih aktivnosti komisije uključujući i ovu sve aktivnosti europske agencije za graničnu i obalnu stražu će e, e, poštivati temeljna prava naše povelje. Agencija će usko surađivati e, sa budućom Europskom agencijom za azil kako bi imali dobre postupke za azilante. A oni koji ne trebaju međunarodnu zaštitu će biti vraćeni uz puno poštovanje temeljnih prava. Nadam se da kad e, budemo imali sljedeći saziv parlamenta prijedlog da se ustanovi agencija za azil, da će to, taj prijedlog biti uskoro prihvaćen. Također želim dodati da mi je žao da e, mogućnost e, mjesečnog diferencijalnog plaćanja stalnom osoblju nije da taj prijedlog nije prihvaćen. To je trebalo e, povećati privlačnost e, agencije kao poslodavca kako bismo imali dovoljno osoblja. E, mi ćemo izdati jednu izjavu o tom pitanju. I na kraju, novo političko upravljanje za integriranog upravljanje granica će također biti ustanovljeno. Ono će uključivati planiranje kapaciteta za e, graničnu i obalnu stražu za e, i osigurati koherentnost e, vanjskih politika Europske unije. ovom novom uredbom i agencija i države članice će imati alate E, kako bi se e, suprotstavili e, mogućim krizama na vanjskim granicama. To će očuvati i dugoročnu održivost šengenskog područja slobodnog kretanja. Hvala vam lijepa na pažnji i radujem se našoj raspravi. Hvala vam lijepa, povjereniče. A sada dajem riječ gospodinu Gajeru. Hvala lijepa kolege i kolegice. E, novi mandat za Agenciju za graničnu i obalnu stražu je važan korak u našem suočavanju sa migracijskim krizama. Novi kapaciteti osoblja, deset tisuća osoblja, vlastiti brodovi i avioni, to će omogućiti agenciji da bude operativna i da spašava e, živote. Zato smo osigurali velika sredstva, a to može funkcionirati samo ako e, imamo e, prošireni višegodišnji financijski okvir. Pozivamo i šefove zemalja članica da budu spremne za veći doprinos proračun to može biti e, samo dio e, koherentne europske migracijske politike. E, u, moramo imati solidarnu politiku za prihvaćanje azilanata, a i rješavati uzroke u trećim zemljama. Gospodin Koeljo ima jednu minutu. Hvala lijepa predsjedniče, povjereniče, dragi kolege i kolegice. Usvajanje ove e, očajačene granične obalne straže je povijesni korak prema e, zajedničkom upravljanju e, vanjskim granicama. To će osigurati siguran Schengen i slobodno kretanje. Govorimo o tisuća operativnog osoblja što će biti naročito važno za zemlje sa naročito ranjivim granicama. Uvijek smo govorili e, da to neće biti e, način da se države članice riješe svoje odgovornosti. One će plaćati pola sredstava. Hoće li one za to biti spremne? Hoće li e, Portugal 21. godine biti spreman da pošalje osoblje koje on treba poslati. E, imam tu svoje sumnje. E, nadalje, agencija e, će imati važnu ulogu u vraćanju imigranata za e, to vraćanje do sada nije dobro funkcionirali. E, imamo i e, vidjet ćemo koliko izbjeglaca treba dobiti azil. A onda ćemo vidjeti kako su se trošila i ta sredstva za azilante. I na kraju Pozdravljam ovaj izvještaj koji je napravljen u e, rekordnom vremenu. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim se zahvaliti izvjestiteljici Roberti Mecoli na konstruktivnoj i otvorenoj suradnji bez koje ne bismo uspjeli pripremiti ovaj zakonodavni prijedlog. Isto tako želim se zahvaliti povjereniku gospodinu Avramopoulosu i njegovim suradnicima. Kada je 2015. neočekivano i na dramatičan način porastao izbjeglički val koji je krenuo prema Europi, jačanje zaštite granica pretvorilo se u važan i neodgodiv zadatak. U tome duhu 2016. podnesen je novi zakonodavni prijedlog vezan uz Frontex, a sadašnji prijedlog rezultat je daljnjeg rada na tom zakonu. Ovaj novi prijedlog Frontexu daje veće ovlasti nego do sada, i znatnija financijska sredstva, te agencije osigurava veći broj stručnjaka. Meni i mojem klubu je u pregovorima bilo posebno važno da jedan od glavnih zadataka Frontexa i nadalje ostane spašavanje izbjeglica na moru. Agencija se ove humanitarne obveze nikada i ni pod kojim uvjetima ne smije odreći. Ne smijemo dopustiti da se krajnje desničarske vlade i njihovi ministri igraju ljudskim životima iz sebičnih razloga. Ovaj predlog agencije Agenciji daje puno veće nadležnosti nego do sada kada je riječ o vraćanju izbjeglica njihove domovine. No to se odnosi samo na one koji se nalaze na teritoriju Europske unije. Agencija nema ni politički mandat e, sudjelovati u akcijama u sklopu kojih se odbijene izbjeglice iz neke treće zemlje vraćaju u neku drugu treću zemlju. S moralnog stanovišta smatram važnim korakom da ovaj prijedlog ojača angažman agencije kada je riječ o ljudskim pravima izbjeglica te o poštivanju njihovih temeljnih prava. Na koncu moram reći da mi je iznimno žao da dok smo se mi zalagali za zaštitu europskih granica, da vijeće istovremeno nije bilo u stanju postići dogovor oko izbjegličkog pitanja. Politička uskogrudnost i egoizam onemogućavaju reformu dublinskog sustava kao i usvajanje prethodnog dogovora postignutog 2017. Koliko god da je zaštita granica važna, ona nije dostatna, potrebna nam je solidarnost država članica, zajedničko preuzimanje obveza i odgovornosti, jedan sve europski sustav e, azila. Puno hvala gospodine predsjedavajući. E, Gospodin se na jednu minutu. Ono čime se bavimo danas je više priznanje činjenice da ove vanjske granice za razliku od unutarnjih granica do sada nisu bile podvrgnute zaštitnim mjerama koje doista štite građane i granice. 18 godina nakon Schengena mislim da je krajnji trenutak da osnujemo jednu agenciju za granice. Ne možemo podržati kompromis trijaloga jer se bojimo da je to sada premalo i prekasno. Ono što nas brine je činjenica da postoji toliko zaštitnih mjera u ovom prijedlogu da to neće imati željeni učinak na europsku sigurnost. Ono što, čega se bojimo jest da danas usvajamo jedno rješenje koje neće zadovoljiti nikoga, ni građane, ni da će učiniti Schengen sigurnijim. Predsjednice, kolege i kolegice, u rujnu 2018. E, predsjednik Juncker je predstavio novu reformu Frontexa i to smo već pozdravili. To je bio vrlo dobar e, izvještaj. Danas e, činim istom u rekordnom vremenu e, koje je iskorišteno, a žalim da nismo unijeli neke dodatne točke koje smo trebali. Evo, vrlo smo vrlo brzo završili ovaj dokument uravnoteženo za zaštitu naših granica i temeljnih prava. To od nas traže naši sugrađani. E, drago mi je što je to korak naprijed imamo više, mnogo više sredstava što je pocrtano. E, dva elementa e, su vrlo važna. Drago mi je da imamo sada stalne snage od deset tisuća e, e, osoblja što će doprinijeti e, kredibilnoj i učinkovitijoj akciji na granicama jer sadašnji sustav nije dobro funkcionirao. Ovo je konkretna i potrebna mjera. Ja sam se i isto tako borila da u konačnom tekstu imamo e, centar za osposobljavanje Frontexa. Jer ako želimo imati učinkovitu zaštitu granica, da, e, države članice su nadležne, ali ako želimo osigurati slobodno kretanje u Europi i Schengen, moramo biti europljani, moramo imati jedan europski alat i surađivati jedni s drugima, a ne i moramo poduparati tijela država članica moramo e, razviti stvarnu europsku kulturu na području osposobljavanja. Na to poziva tekst. E, zahvaljujem još jednom Roberti Mecoli, našoj izvjestiteljici, koja je svojim radom, svojom energijom i odličnošću i vrlo dobrom suradnjom omogućila brzo napredovanje E, e, e, evo, moj klub će svakako poduprijeti ovu novu reformu. Hvala. Hvala, gospođa Albiol Guzman. Imate jednu minutu. Ovaj saziv je do sada bio obilježen odustajanjem onih koji upravljaju Europom od bilo kakvog e, dostojanstva, od humanosti. Vidimo pogibije na moru, ropske odnose u prihvatnim centrima. Nema jamstava da se poštuju prava. To je teško čuti, ali je tako. Ne poštuju se pravni putovi kako bi se došlo ovamo. Nema ni humanitarnih putova, nemamo niti korpus za spašavanje, odnosno nevladine organizacije preuzimaju tu ulogu spašavatelja života. Političari će biti podvrgnuti prije ili kasnije sudu. Imamo na tisuće mrtvih u zemlju. Zatvaranje granica što prisljeva imigrante da riskiraju živote na moru prouzročilo je na desetke mrtvih svakoga dana. Ova uredba koja je usvojena danas je zapravo vrhunac ovakve nehumane prakse. Europska obalna straža je parlamentarno tijelo sa tisuća pripadnika i sa e, odgovarajućim proračunom e, koja će se baviti blokiranjem granica, za e, dovertiranjem imigranata, za zatvaranje prihvatnih centara. To je oružana ruka komisije koja sprečava to da bilo ko kroči u Europu. Hvala. Gospođa Keller na dvije minute. Hvala. Na početku želim zahvaliti izvjestitelju na odnosno izvjestiteljici na uspješnoj suradnji. Mislim da smo u parlamentu imali vrlo konstruktivan stav, naročito kada je riječ o traganju i spašavanju i svi smo ovdje glasovali kako bismo omogućili Frontexu snažan mandat u tom području spašavanja i traganja. Vidimo naime da se svakodnevno odigrava tragedija na Mediteranu i drago mi je što je većina u ovom domu to podržala. No, zemlje članice imaju drugačije mišljenje. One su nastojale spriječiti naše pokušaje da se ugradi traganje i spašavanje bolje u tekst ovog zakonodavnog akta. I to je problem. Frontex može sada još tek spašavati ljude u okvirima zaštite granica, što znači samo 30 morskih milja od obale Sicilije. To je mala površina i to nije mjesto gdje se odigravaju najveći problemi, a ljudi se utapaju na sredozemlju upravo u ovim trenucima. Svi znamo gdje su oni i koordinate su svima jasne, one su poznate Frontexu, ali nitko ne spašava te ljude. Operacija Sofia se više ne provodi i nevladine organizacije su kriminalizirane, oduzeti su im brodovi, a i Frontex samo nadzire e, sredozemlje samo reakcijom, a zapravo prva dužnost pada na libijsko obalno stražu u Libiji je građanski rat i nitko tamo se ne javlja na telefone i nitko ne poduzima akcije spašavanja. Zbog toga Europa krši svoju obvezu spašavanja života prebacivanjem te obveze na nepostojeće libijske centre za spašavanje. Mi moramo imati jedan sustav spašavanja života na sredozemlju koje ćemo ustrojiti zato jer zemlje članice ne su spremne djelovati. Ne možemo dulje čekati, moramo iskoristiti sredstva koja su nam na raspolaganju jer se inače europske vrijednosti utapaju na Mediteranu zajedno s ljudima. Gospođo Keller, prihvaćate li plavu karticu gospodina Etheridge-a? Ne. Žao mi je. Pokušao sam, kaže predsjedatelj. Gospođa James, jedna minuta. Mikrofon, molim. Mike, Mike. Europska unija poduzima propale pokušaje da riješi migracijsku politiku koji su potpuno nedosljedni. Zapravo je za to izvojila 11 milijardi eura, a prošloga mjeseca gospodin Timmermans je ovdje rekao da Europa više ne proživljava migracijsku krizu iz 2015. i 2016. No, nije znao da je upravo ovoga tjedna libijski premijer dopustio 800 tisuća migranata da prođu kroz Limiju koje su došle na najbolja mjesta da dođu u Europu. Dakle, imamo 11 milijardi, imamo 10 tisuća pripadnika granične snaže, a, zapravo e, Španjolska ima svoje probleme i Ujedina kraljevina ima također svoje probleme. I imamo zapravo samo povlačenje poruke otvorene Europe. To je jedino moguće rješenje ako se ta poruka povuče da će to riješiti probleme Europe. U redu. Hvala gospodin Skotan. Dvije minute. Mikrofon. Ok, grazie, Hvala. U posljednjih nekoliko godina svjedočili smo stalnim e, naletima imigranata što je Italiju i Europsku uniju prisililo na poduzimanje mjera. Osnivanje jednog stalnog korpusa koje će 2027. godine ima 10.000 pripadnika znači da će to biti po sastavu i po rokovima zapravo osiromašenje e, domaćih e, sigurnosnih snaga svake zemlje članice jer će se pripadnici oduzeti kako bi se osnovala granična straža. Osim toga, ono što je izdvojila Europska unija neće biti dovoljno kako bi se pokrili troškovi tome se pridodaje također i nemogućnost zemalja članica poput e, Italije da pokrene natječaje za zapošljavanje zbog proračunskih ograničenja koje nameće Europska unija. Zapravo ovim prijedlogom se oduzimaju nacionalni resursi koji su zemljama članicama potrebni kako bi upravljala vlastitim granicama, a ne uzima se pri tome u obzir da ovakav stalan e, korpus, e, ovako osnovan, bit će učinkovit samo na kopnenim granicama, ali ne možemo isto tvrditi i za morske granice. Da pače, postoji opasnost, e, naročito za Italiju, da ovako snažna prisutnost sredstava ljudi na moru se zapravo pretvori u čimbenik privlačenja krijumčara osoba. Dakle, ako s, jednog strana čini, s jedne strane čini se da e, možemo radovati činjenice da se obnavlja operacija Sofija i također e, da imamo potrebna sredstva za to. S druge strane, osvajanjem ove odredbe ćemo učiniti korake natrag ciljevi djelovanja ovakvog korpusa zapravo potkapaju e, djelovanje zemalja članica. Dakle, namjera je jasna, ako ne na riječima, onda u dijelima. U posljednjih nekoliko mjeseci, prema podacima e, Frontexa, Italija je smanjila dolaske na afričke obale u odnosu na 2017. godinu, a to ne svakako zahvaljujući mjerama Europske unije, nego migracijskoj politici moje zemlje. Jesi li toliko uvjereni da će ova odredba biti toliko učinkovita. Pa možda zapravo je cilj e, upravo suprotan. Hvala. Gospodin e, Sinadinos. Hvala. Evo, u ovih pet godina svojeg djelovanja u Europskom parlamentu uvidio sam da europska politika shvaća stvarnost. E, imamo neke patriotske glasove koji stalno izjavljuju da treba održati javni red i mir radi sigurnosti građana, radi vitalnih interesa kako bi se zaustavila ilegalna imigracija i traže zaštitu granica pod nadležnošću zemalja članica. No, e, nacionalni suverenitet ne jača se ne umnožava se, zapravo on slabi i zaboravljen jer ne možemo federalizirati granice, ne možemo upravljati njima zajednički. Osim toga, bilo kakva klasifikacija granica je pogrešna. Granice su granice, ne možemo ih dovesti u pitanje ili mijenjati. Europska unija se samo bavi čuvanjem interesa Njemačke i njezinih najužih saveznika, a ne zanimaju je zaštita granica i slično, nego želi jednostavno smješti, smjestiti ilegalne imigrante u periferne zemlje poput Grčke i Italije. Hvala gospodin Lenars na minutu i 30. Hvala. Vanjska granica Nizozemske ne nalazi se u Benloku, nego u Lesbosu ili na Lampeduzi, dakle u Grčkoj ili u Italiji. I ako u budućnosti želimo imati šengenski teritorij bez e, unutarnjih granica, onda se trebamo upitati za koje svrhe. Ako želimo nadzirati e, imigraciju i ako želimo vratiti one koji nemaju pravo na azil u njihove zemlje porijekla, onda je svakako potrebno imati obalnu i graničnu stražu. No, to treba reći niz važnih stvari. Dakle, 10.000 pripadnika granične straže potrebno je kako bi se granice učinkovito nadzirale i to će omogućiti planiranje nadzora naših granica umjesto da se svaki puta poduzimaju ad hoc mjere kada dođe do krize. Ako jedna zemlja ugrožava funkcioniranje čitavog šengenskog prostora, onda granična i obalna straža mora poduzeti mjere. Ona mora također imati i veće mogućnosti suradnje sa trećim zemljama kako bi pomogla zemljama članicama da se bore protiv ilegalne imigracije i kako bi se radilo na povratku osoba koje nemaju pravo na azil. Dakle, trebamo povećati nadzor na svojim e, granicama i čestitamo izvestiteljici na e, vrlo odlučnom načinu kojim se pozabavila ovim e, predmetom i postigla je rezultat. Gospođa Sipel, izvolite. Hvala. Sigurne vanjske granice su važne za šengensko područje koje funkcionira i stoga mi pozdravljamo jačanje europske e, obalne straže, ali neke države članice e, brkaju sigurnost granica sa izolacijom i upravo ta izolacija ljude koji bježe od e, nasilja tjera u ruke kriminalcima, a mi trenutačno to vidimo prije svega u Libiji. No tome nije dovoljno. Dakle, ne samo da države članice svoju europsku i kršćansku obvezu ne preuzimaju, ne, nego ako bi slušali konzervativce, onda bi sada europski službenici bili i u trećim zemljama gdje bi pružali pomoć e, kada je riječ o vraćanju izbjeglica u druge treće zemlje. To je vrlo teška situacija za granične policajce, ali isto tako to je prebacivanje odgovornosti na druge. Dakle, sve to mi smo uspješno odbili ovime. Kada će vijeće, konačno koje danas uopće nije ni prisutno, konačno pokazati da e, želi E, isto toliko uložiti kada se radi o pitanju azila kada je riječ, e, kao što je pokazao veliki angažman kada je bilo riječ o sigurnosti granice. Ali samo tako se možemo uhvatiti u koštac sa svim problemima i samo tako možemo održivo obraniti svoje granice i svoje zajedničke vrijednosti. Hvala. Gospođo Zipel, želite li prihvatiti plavu karticu od gospođe Šojdrove? Ne, hvala. Um, Hvala, sada gospodin na Hvala gospodine predsjedavajući. Da, Frontex trebamo ojačati, tome jest tako, ali potrebno nam je više osoblja. Dakle, to bi bila pravilna mjera, ali vidimo da se tu traži 10.000 dodatnih radnih mjesta, ali to ukazuje na problem. Naime, nećemo mi probleme rješavati unutar Europske unije e, samo na način da tražimo sve više novca. Ono što nam treba je zakonska regulativa, sveobuhvatna zakonska regulativa koja ponovno daje upravljačko pravo u ruke Europske unije. Dakle, mi moramo